How are we doing? Dok se nastojimo povezati sa gospodinom de Merodeom, upraviteljem par Virunga u Kongu. Želio bih vas podsjetiti na veoma tužne događaje do kojih je došlo prije dva tjedna u istočnom dijelu Demokratske republike Kongo. Upravo zato se danas i bavimo ovom temom. Naime, došlo je do napada na rangere u nacionalnom parku Virunga unutar parka u pokrajini Sjeverni Kivu u istočnom dijelu Demokratske republike Kongo. Kao što znate, u pokrajini Sjeverni Kivu trenutačno vladaju veliki nemiri. Pet rangera je ubijeno u tom napadu kao i njihov vozač, a jedan ranger je preživio sa ozljedama. Time je ukupni broj e, stradalih rangera porastao do 175. Većina ubijenih su mladi ljudi između 22 i 30 godina starosti. Prije četiri godine i sam glavni upravitelj Emanuel Demerod s kojim se sada nastojimo povezati osobno je teško ozlijeđen u napadu trojice napadača i ta tužna vijest pojašnjava i zašto gospodine Manuel de Merod danas nije ovdje s nama. Neki od vas upoznali su ga na sjednici u Strasburu 2014. E, godine e, tijekom Združenog e, parlamentarnog odbora AKP-a i Europske unije. No, on će nam se pridružiti putem video linka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

Dopustite samo da vas podsjetim da odbor DEVE priprema rezoluciju, oprostite da je radio na pripremi rezolucije Europskog parlamenta iz prosinca 2015. vezano uz zaštitu nacionalnog parka Virunga u Kongu. Tada smo već e, spomenuli i naglasili da sukobi naoružanih gerila, a poglavito paravojne skupine Maji, Maji i e, FDLR, odnosno demokratskih snaga za oslobođenje Ruande, izazivaju ozbiljna kršenja ljudskih prava i mnogo nasilja u parku, e, a taj park je, e, može se podičiti najvećom bioraznolikošću u Africi, to je ujedno i mjesto pod zaštitom UNESCO, mjesto u kojem žive mnoge poznate vrste kao što su planinske gorile, okape i slonovi i tako dalje. Pozvali smo i na e, činjenicu da se iskorištavanje e, nafte unutar nacionalnog parka mora spriječiti jer nije sukladno sa zaštitom parka i statutom unesco e, Osim Kneza de Merodea danas je sa nama i François Xavier de Donnea E, koji je državni ministar Belgije i član odbora zaklade Virunga. Hvala vam što ste danas ovdje. Ne znam, možemo li sada uspostaviti vezu s Kongom? Hvala leave a message after the beep. Is it all right? Is he? Ah. Mr. Merod, can you hear us? Gospodine Merod, možete li nas čuti? Mogu. Izvrsno. Ovdje je u tijeku sjednica odbora za razvoj. E, vidimo vas, a ovdje sa nama je i gospodin François Xavier de Donea, državni ministar Belgije. Možemo vas vidjeti i čuti, a upravo smo vidjeli kratak e, video o nacionalnom parku E, i e, nažalost prisjetili se tragičnih događaja koji su doveli do smrti oko 175 mladih ljudi u vašem parku uključujući i najnovije napade. Znamo da ste i vi jednom prilikom također bili e, ranjeni pa smo uvelike zabrinuti za vašu sigurnost i za sigurnost drugog osoblja kao i volontera koji rade s vama u parku. Ne znam biste li nam sad da nešto kratko rekli, a nakon toga dat ću riječ i ministru Dendoneu da i on nešto kaže, a potom ćemo dati zastupnicima mogućnost da vam postavljaju pitanja. Izvolite. Hvala vam lijepa. Žao mi je što nisam danas s vama u Briselu, ali zahvalan sam vam na ovoj prilici da vam zahvalim u ime tijela zaduženog za upravljanje ovim parkom kao i u ime rangera parka Virunga koji su dobili potporu Europske unije, dobivaju je zapravo već više od 30 godina. Ove godine smo imali 30. E, obljetnicu od e, dana kada smo dobili prvu bespovratnu pomoć iz Europske unije. E, pomoć nikada nije prestala i ona je bila jedna od ključnih čimbenika koja je omogućila parku Virunga da nastavi funkcionirati i u ovom iznimno teškom razdoblju e, u istočnome Kongu. Iskoristio bih ovu priliku da vam e, dam neke podatke o trenutačnoj situaciji, ali što je još važnije da vam nešto kažem o napretku koji smo uspjeli postići tijekom tog dugog razdoblja. Um,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 Dok pokušavamo ponovno se povezati sa gospodinom eh, De Merodom, mislim da E, nam je ostavio nešto važno o čemu trebamo razmisliti, a to su razlozi za sukobe koji su izazvali toliko patnji, više od šest milijuna izbjeglica. Ovo nije prvi put da se to događa, to se događalo i prije. Ja osobno sam bio 2003. ili 2004. ondje kao i neki drugi e, članovi ovoga odbora u međuvremenu uspostavljen je proces iz Kimberlija, imamo Međunarodni kazneni sud i različite mogućnosti da se suprotstavimo mineralima i dijamantima zbog koji dolaze iz područja u kojima se vode ovakvi sukobi i slično. Međutim, činjenice da još uvijek postoje ljudi koji zarađuju toliko novca da uspijevaju financirati privatne vojske i stvarati sukobe kako bi onda to u situaciju mogli iskorištavati. Dakle, ovo je međunarodni problem koji se ne tiče samo ovoga parlamenta, mi nemamo nikakve e, vojne sile, ali naravno postoje države članice koje se E, mogu uključiti kako bi spriječile potencijalno jedan od najvećih izbjegličkih problema na svijetu. Govorimo o Siriji, o Afganistanu i tako dalje, ali kad je riječ o Africi, osim maloga broja zemalja, među kojima su Belgija i recimo Francuska, drugi se ne brinu previše za to što se događa u Africi. Meni se čini da se neki ljudi ipak brinu za to, ne samo osobno ja, nego i recimo Belgijanci, pa bih možda dao sada riječ belgijskom državnom ministru dok ne uspostavimo ponovno vezu sa Kongom. Zahvaljujem predsjedatelju, hvala vam što ste me pozvali, podsjetio sam se vremena kada sam i sam bio zastupnik u Europskom parlamentu, bilo je to prije mnogo godina. Glavno pitanje i glavni razlog za probleme u mnogim dijelovima Afrike, a osobito u području oko nacionalnog parka Virunga, je siromaštvo ljudi koji ondje žive. Što se tiče Virunge, tu živi 4 milijuna ljudi E, na udaljenosti od parka od manje od jednog dana hoda. Većina tih ljudi ima iznimno niske prihode, i država već mnogo godina otkad je uspostavljena neovisnost Demokratske republike Kongo tim područjem iznimno loše upravlja. Zato je oružanim skupinama veoma lako regrutirati ljude, ljude koji su nezaposleni i koji radije idu u borbu na front nego da e, sjede kod kuće gdje nemaju što raditi. Postoje dvije dva glavna izvora financiranja. Ja ću nastaviti kasnije, a dati ću sada Emanuelu priliku da nastavi govoriti. Emanuele, izvolite, molim vas nastavite. Continue? Okay, thank you. Um, so, um,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 vrlo lijepo obrazložili što je Europska unija do sada učinila, no to nije stabiliziralo situaciju, što je evidentno, i nije poboljšalo izgleda za budućnost. Koliko shvaćam, nekako se jedva držimo na okupu. Ovaj mini program e, hidroelektrične energije bi se možda mogao dodatno poduprijeti, ako nam možete nešto više reći o tome da se zapravo poveća broj proizvedenih megavata, ako Evropska unija za to osigura sredstva, dakle to je jedna mogućnost. Zatim, da li se čujemo? Ili otišao? Evo. Čujete li me? E, ne čujem vas baš najbolje. Možete li možda ponoviti ovo što ste rekli? Ispričavam se, ali nije se dobro čulo. E, mislite li da postoji potencijal za dodatnom e, dakle energijom iz hidroelektrana kako bi se povećao broj proizvedenih megavata i drugo pitanje koje sam postavio, rekli ste da je 100 milijuna se ne, nezakonito dobiva od ugljena. To znači da se sijeku sjeku drva zanima me postoji li satelit iznad parka koji bi omogućio da se prati situacija oko parka. I ako to nije slučaj, zašto to nismo omogućili jer to bi bilo vrlo jednostavno primijeniti. I zatim rekli ste da postoje prilike za zapošljavanje za lokalno stanovništvo.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 osnovali novi instrument za financiranje razvoja iz privatnog sektora, e, tako da su uzeli bespovratna sredstva, međutim e, to koriste za mobiliziranje sredstava iz privatnog sektora, tako da smo 4 milijarde bespovratnih sredstava uspjeli uskoristiti za generiranje 70 milijardi e, i to dakle koristeći taj pozitivni ciklus. Ja sam to to je zapravo pokrenuo odbor za razvoj i riječ je o investicijskom planu za Afriku. Mislim da bi to bilo idealno za vaš projekt jer smatram da biste mogli na taj način financirati mnogo više toga. Neću sada duljiti jer vjerujem da zastupnici žele čuti i vas. E, možemo nešto više čuti o tome kako možete doći do tih sredstava. Drago mi je što mogu ovdje pozdraviti i ministra François Xavier Dedona kojeg e, vjerujem dobro poznajete. Izvolite ministre, pa ja bih samo želio naglasiti ovo što je rekao Emmanuel Demerod. Dakle, jedini način da se osnaži Afrika je da se osnaži stanovništvo, a dakle potrebno je da kako djelovanje policije, kako bi se borili protiv onih koji nezakon, na nezakonit način eksploatiraju resurse. No, nema drugoga načina no, jedini način je da se izbjegne e, ova situacija sa parkovima je demografski pritisak, pogotovo kada 70% tog stanovništva nema zaposlenje, kao što smo čuli od Emanuela. Ono što čini situaciju složenijom kada je riječ o parku Virunga jest da e, oružane skupine imaju tajne dogovore sa lokalnim političarima, zato ih je tako teško iskorijeniti. Do sada ih još nitko nije uspio iskorijeniti, te oružane skupine. Mi smo bili uspješni e, u borbi protiv njih, ali ih nismo uspjeli iskorijeniti. I tu uistinu postoje sjajne veze između, e, snažne veze između tih oružanih snaga. E, vojne snage Konga to nisu u stanju iskorijeniti. Monusko nije niti spreman niti e, u stanju to učiniti, tako da su rangeri uistinu usamljeni u borbi protiv tih oružanih skupina. No mislim da nema druge moguće strategije Dakle, spoj e, ulaganja u razvoj stanovništva i nastavak borbe protiv najagresivnijih e, e, aktivnosti oružanih skupina koje žive u parku i oko njega jedini način. Hvala ministre, dragi kolege, sada vi imate riječ, naši uvaženi sugovornici su ovdje jedan putem Skype-a, drugi je ovdje prisutan. Imate li neka pitanja za njih? Gospođa Hautala? Hvala, hvala predsjedniče. Čujete li me, gospodine Demarod? Čujete li moj glas? Let me express my condolences for the latest victims of the Dopustite mi da iskažem e, svoju sučut zbog e, stradanja petorice rangera i njihovog e, službenog vozača u parku Virunga. Mi, članovi odbora za razvoj u Europskom parlamentu, moramo to detaljno popratiti i moramo doprinijeti rješavanju situacije kako god to možemo i drago mi je da je glavna uprava DEVKO e, predana suradnji s vama i mislim da ćemo imati priliku i pitati njih što trenutno rade kako bi osnažili e, upravu parka Virunga. Hvala vam što ste nam tako elokventno opisali probleme s kojima se suočavate u Nacionalnom parku Virunga zbog e, nedostatka vladavine prava, solidnih institucija, spomenuli ste i nedovoljan broj radnih mjesta. Inače, ja ću za nekih pola sata predstaviti svoj nacrt izvješća o transparentnom i odgovornom upravljanju šumskim resursima u zemljama u razvoju. Mislim da možemo mnogo toga naučiti iz vaše situacije, da vidimo e, što sve trebamo uvrstiti u taj nacrt izvješća. Iznimno sam zahvalna e, ako nam možete objasniti kako osnovati održiva radna mjesta u području poput nacionalnog parka Virunga. I ako mi dopustite, sada ću zamoliti da nam komisija objasni kako oni gledaju na moguću pomoć koju bi, bi vam mogli oni dati. Tko će uzeti riječ u ime komisije? Ima nas dvoje, da. Hvala, evo, Francesca Di Maro iz glavne uprave Devko, hvala na postavljenom pitanju. Mi bismo s naše strane također htjeli iskazati sučet zbog eh, ovog gubitaka života. Komisija prati zbivanja i kao što je spomenuo Emanuel Demerod. Mi već 30 godina pružamo pomoć Nacionalnom parku Verunga. Mi smo opredjeljeni, to je jedna e, dugoročna opredjeljenost da pomognemo i potrebno osigurati resurse kroz jedno duže razdoblje. I mislim da će to možda biti zanimljivo i u kontekstu rasprava, rasprava o budućem višegodišnjem financijskom okviru. E, što se tiče 11. E, Europskog razvojnog plana, mi smo usvojili i program za Kongo E, vrijedan 130 milijuna eura e, kojim bi se, iz kojeg bi se trebalo poduprijeti pet nacionalnih parkova. Mnogi od njih su na popisu baštine UNESCO, Virunga je jedan od tih parkova i mi uistinu podržavamo integrirani pristup. Dakle, bavimo se očuvanjem, ali i održivom poljoprivredom i razvojem energetike. Samo da vam dam predođbu o razmjerima onoga što radimo. 30% očuvanja, 70% gospodarski razvoj poljoprivreda i energetika. I to upravo zato što smatramo da zbog demografskog pritiska i e, broja stanovnika, ako e, lokalnom stanovništvu koje živi u teškoj situaciji ne omogućimo zapošljavanje, teško ćemo moći spasiti park. Dakle, naš pristup je e, integriran potpora koju pružamo čuvarima, njihova obuka je također važna i u svjetlu upravljanja parkom. Naime, to je jedina uprava koja postoji i to je zapravo jedini oblik vladavine prava. Oni imaju i određene pravosudne ovlasti, to e, rade poštujući ljudska prava, tako da mi uistinu vjerujemo da takav integrirani pristup ima veze i sa pitanjima sigurnosti i razvoja. Ali sada ću dati riječ kolegici. Mi isto tako e, radimo sa E, različitim instrumentima. Tu je 11. fond za razvoj, ali i tematska linija za zaštitu okoliša. Tako da smo mi prije dva tjedna mobilizirali e, sredstva za jedan novi projekt e, za dakle to da se pomogne parku da razviju interventne snage rangera, ali i da se radi na razvoju ekološkog turizma. Dakle, s jedne strane se surađuje u području sigurnosti, a s druge strane surađujemo sa Emanuelom i njegovim suradnicima na otvaranju radnih mjesta za lokalno stanovništvo. Isto tako želimo razraditi jedan program za jezero da bismo se mogli bolje nositi sa tim napadima koji su se nedavno zbili, tijekom kojih je ubijeno pet rangera i vozač, ali isto tako i kako bismo mogli e, razviti sve aspekte koji se su vezani uz ekološki turizam, jer i zelena ekonomija može biti e, jedan element tog e, razvoja i to bi moglo e, omogućiti mladima da umjesto vojsku dobiju zaposlenje. Sljedeći tjedan ćemo imati jedan posjet e, našeg odjela za energetiku koji će tamo razgovarati sa Emanuelom i njegovim suradnicima o mogućnosti da se mobilizira jedan zajam kojim bi se omogućio razvoj hidroelektrana oko parka i vidjet ćemo možemo li mobilizirati jamstvo iz EIP-a za nacionalni park Virunga. Mislim da će to biti zanimljiv test za sve nas. Moji kolege koji se bave financijskim instrumentom žele vidjeti hoćemo li uspjeti to, mobilizirati to jamstvo za taj program i zapravo čitava uprava glavne uprave Devko navija za to, tako da se uistinu nadam da ćemo u tome uspjeti. Hvala vam, zahvaljujem glavnoj upravi Devko ili Bart iz Europske službe za vanjsko djelovanje ovdje. Hvala. Pa nemam mnogo toga dodati na ovo što su rekli moji kolege iz komisije. Mi pratimo situaciju, svjesni smo veze između sigurnosti i biološke raznolikosti. I ono što je bitno jest da je to nešto što se cijeni u Demokratskoj republici Kongo. Mi smo tu uistinu jedan snažan partner i ponekad je šira politička situacija vrlo napeta i teška, no vjerujem da vlasti cijene naše napore i e, strukturirane napore koje ulažemo u uspostavi sigurnosti razvoja biološke raznolikosti. Hvala vam. Ja sam e, također e, čuo ovo pitanje o satelitima, dakle za motrenje situacije, jer da kako to je bitno u slučaju ako dolazi, u slučaju da dolazi do sječe drveća. Uh, pa da, u sklopu programa Kopernikus zatražili smo od ostalih službi komisije da uspostavi sustav uh, motrenja zaštićenih područja u Africi. Prije dva tjedna je zajednički istraživački centar otišao u posjet i analizirao je e, slike koje smo dobili iz Nacionalnog parka Virunga i to se radi za 50 nacionalnih parkova u Africi. To bi zapravo trebala biti jedna od operativnih usluga i u sklopu programa Kopernikus. To je dakle rezolucija 10 metara tako da se vrlo dobro vidi, zapravo je vrlo impresivno možda vam možemo pokazati neke slike iz zajedničkog istraživačkog centra. E, gospodine gospodine Demerod, možda možete razgovarati o tom pitanju, možda bi to moglo pomoći stručnjacima na terenu i možda možete isto tako razotkriti napade, vidjeti što se točno dogodilo. Možda se može koristiti i za tu svrhu. Želi li se još netko javiti za riječ? Hvala. Imam jedno jednostavno pitanje. Prije sat vremena smo ovdje imali raspravu o novoj reformi Afričke unije. S obzirom da ovdje govorimo o našim inicijativama, našim naporima, e, o tome da tamo ljudi stradaju, da zaštite to nacionalno blago. Međutim, pitanje je kako je stajalište Afričke unije, ako je jedna od njihovih ambicija reforma, što oni misle o stabilizaciji u Demokratskoj republici Kongo vezano s nove izbore i možda je tu može biti jedna nova inicijativa e, budući da su tu do, su i susjedne zemlje, tako da e, zanima me u regionalnom smislu kakav je stav zauzela Afrička unija? Izvolite iz Europske službe za vanjsko djelovanje. Hvala vam. Mislim da je to jedno šire političko pitanje. Vrlo je jasno da Europska unija tjesno surađuje sa kolegama iz Afričke unije predsjednik e, Komisije Afričke unije, gospodin Musafaki, u posljednjih je nekoliko mjeseci dva puta e, bio u posjetu toj zemlji, izravno je kontaktirao predsjednika i vrlo je jasno dao do znanja koje je stajalište Afričke unije, te je također e, apelirao na ponovno održavanje izbora. Sada znamo da će to biti 23. prosinca, to je u planu. I e, Afrička unija to vrlo jasno podržava i mi vrlo tjesno surađujemo. Dakle, mogu vam reći, s obzirom da sam u Kinshasi, da se susrećem sa kolegom iz Afričke unije barem jedanput tjedno, a vrlo često i češće i postoji jasno razumijevanje o potrebi e, za održavanjem izbora. E, s time se slaže Europska unija, Afrička unija i drugi međunarodni akteri prisutni u Kinshasi i oni e, koje brine situacija u Demokratskoj Republici Kongo. Hvala vam, ovo je vrlo korisna informacija. Moram priznati da sam impresioniran činjenicom da ovdje razmjenjujemo informacije i da se pritom koristimo tehnologijom i razgovaramo o tome kako koristiti tehnologiju za zaštitu osjetljivih e, kategorija stanovnika. Želi li još netko uzeti riječ? Mislim da smo imali vrlo kvalitetnu raspravu. Pitanje što sad dalje? Možda komisija želi uzeti riječ? Da, mi ćemo nastaviti podržavati nacionalni park Virunga. Naš je plan e, dakle intenzivirati pomoć u za poljoprivredu i za energetiku. Koristimo, koristit ćemo sredstva iz e edf 11, dakle o tome moramo razgovarati s našim sugovornicima. Imamo vrlo dobru suradnju sa ICCN-om, sa dakle Institutom za zaštitu prirode iz Konga. Mi iznimno dobro surađujemo s njima pa se nadamo da ćemo uspjeti intenzivirati svoju pomoć i kao što rečeno mi koristimo sve raspoložive instrumente na vrlo koordiniran e, i integriran način. To je ono što možemo obećati. Htjela bih samo dodati da Nacionalnom parku Virunga nije dovoljna samo financijska pomoć i da im treba vidljivost. Dakle, činjenica da se nastavi govoriti o tome što se događa u parku također je iznimno važno. Jedna stvar koju e, je Emanuel prepustio spomenuti jest da je e, nadbiskup Tutu predložio ovaj park za e, Nobelovu nagradu za mir i to je također jedan od modaliteta da ovo ugroženo područje zadržimo prisutnim kao temu na međunarodnoj sceni i iz tog razloga nam treba snažna potpora Europskog parlamenta da bi se uistinu postigla ta vidljivost na visokoj razini. Možda bi Evropska unija trebala imenovati posebnog izaslanika ili veleposlanika e, za taj park kako bi ljudi bili redovno informirani o zbivanjima Emanuel, s obzirom na sve, sav tvoj trud e, i na to gdje se sada nalaziš, e, zanima me kada bi želio da mi odgovorimo na tvoje upite. Dakle, možeš, možeš li nam ti reći kada bi ti mi mogli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 trudu i na koncentraciji i hvala također i komisiji. Odgovori predstavnika komisije su bili izvrsni i hvala Bartu što je doputovao do Brisela i održao izlaganje. Želimo puno sreće Emanuelu. E, svakako ćemo ostati u kontaktu s vama. Želim također zahvaliti i ministru što nam se danas popodne pridružio. Dakle, važno je da poradimo na ovome kako, kako bi se promjene doista ostvarile i mislim da je ovo za sve nas u Europskoj uniji jedan dobar test. Hvala vam. Okay. On uh, forestry. Što se tiče sljedeće točke na dnevnom redu, tema su šume. We have to look at Dakle, bavimo se transparentnim i odgovornim upravljanjem prirodnim resursima u zemljama u razvoju, a fokusirat ćemo se posebice na šume. Za temu je zadužena naša marljiva kolegica Heidi Hautala, on je izvjestiteljica Prvu raspravu smo održali na prošlom sastanku. Čuli smo i izlaganje. Raspravljali smo o glavnim uzrocima krčenja šuma i zaključili da je to često povezano sa proširenjem poljoprivrednog zemljišta. Također smo se dotaknuli i lošeg upravljanja šumama i korištenje i lošim korištenjem zemljišta, te smo ponovili da je potrebno uspostaviti transparentno i odgovorno upravljanje šumarskim sektorom. Današnja rasprava temelji se na nacrtu izvješća koji je pripremila Heidi Hautala i predlažem da nam ona sada održi kratko uvodno izlaganje. Hvala. Ne mogu kriviti one koji su otišli, ali žao mi je zbog toga jer je prethodna tema izravno povezana sa ovim nacrtom izvješća. Međutim, drago mi je da u prostoriji imamo barem dva zastupnika. U svakom slučaju imali smo studiju, imali smo saslušanje o ovom izvješću koje se bavi transparentnim i odgovornim upravljanjem prirodnim resursima u zemljama u razvoju, odnosno šumama. I to je dobro jer se puno bavimo e, mineralnim resursima, rudarenjem te njihovim transparentnim korištenjem, a ne govorimo toliko o obnovljivim e, izvorima energije kao što su primjerice šume koje čine iznimno važan e, izvor obnovljive energije i prirodni izvor na ovom planetu. Blisko sam surađivala sa još dvije osobe na pripremi ovog izvješća i iz odbora za okoliš dakle su e, prema našem poslovniku zahtijevali zajedničku nadležnost, a oni imaju isključivu nadležnost nad nekoliko dijelova izvješća koji, i to će se direktno e, vezati na moju perspektivu razvoja i također danas se na odboru za INTA glasovalo o jednom izvrsnom izvješću što daje jednu novu dimenziju ovom mojem izvješću. Iskustvo je bilo doista jedinstveno jer sam surađivala s još dva izvjestitelja i shvatila sam da svatko od nas ima e, različito gleda na ovo važno pitanje upravljanja šumama. I istovremeno, kada smo mi pripremali izvješće, održala se i jedna e, rasprava o potrebi, ispričavam se, možete li molim vas napustiti prostoriju, jer je previše glasno. Hvala. Dakle, postoji jedan snažan poziv za akcijskim planom Europske unije koji bi se odnosio na krčenje šuma jedan od glavnih operativnih prijedloga iz mojeg nacrta izvješća jest da trebamo potaknuti komisiju da što je prije moguće provede procjenu učinka i savjetovanje s dionicima, a kako bi se uspostavio dobar akcijski plan Europske unije u odnosu na krčenje šuma, a to bi uključivalo i regulatorne mjere. na tačin transakcije koje su povezane sa, povezane unijom ne bi trebale ni na koji način dovoditi do krčenja šuma. Dakle, mi ovo izvješće da je stiže u pravi trenutak i mogu spomenuti glavne elemente, a to uključuje plan do 2030. nekoliko ciljeva održivog razvoja koji su povezani sa šumama i s upravljanjem šumama, čestitam Emanuele Merodeu koji je dobro objasnio o čemu je ovdje riječ, spomenuo je koliko je važna i e, vladavina prava i borba protiv kriminala i tako dalje. Postoje izazovi koji se tiču gubitka raznolikosti, klimatskih promjena i siromaštva. Trebamo više nego do sada naglašavati koliko je e, važno imati koherentne politike za razvoj to je povezano sa poljoprivrednom politikom, biogorivima i tako dalje. Sretni smo i zadovoljni što Europska unija već sada raspolaže važnim instrumentima, primjerice sporazumima o dobrovoljnom partnerstvu, što, a to su iznimno važni alati koji poboljšavaju upravljanje šumama u partnerskim zemljama. Međutim, oni sami po sebi ne mogu riješiti izazove s kojima se suočavamo, dakle krčenje šuma, pitanje održivosti. Također trebamo se dotaknuti i činjenice da krčenje šuma u velikoj mjeri zapravo uzrokuje poljoprivreda, razlozi su mnogobrojni. Također, tu je i pitanje drvnog materijala koje potječe iz područja zahvaćenih konfliktima. Mi smo govorili i bavimo se mineralima iz takvih područja, ali sada treba ojačati i instrumente kako bismo riješili ovo pitanje e, drveta. Nezakoniti drvni materijal e, jest jedan od najvećih problema i jedan od velikih zločina i povezan je sa offshore ekonomijama, jer se financijski resursi izvlače iz zemalja i potom se povlače u druge zemlje gdje do njih e, dolaze zapravo kriminalci i sumnjivi autokrati. Europska unija je predana do 2020, da do 2020. zaustavi krčenje šuma, ali još smo daleko od postizanja tog cilja. Također želim naglasiti važnost zemljišta, e, jer oni su barijera i po istraživanju vidimo da kada je riječ o zaštiti e, zajednica i njihovog prava na zemljište, to je jedno od najučinkovitijih alata protiv krčenja šuma. Što se tiče pitanja e, dohotka, drvna građa je izvor, velik izvor dohotka, ali gospodin Demarod je spomenuo tu nešto važno, on je govorio o kombinaciji očuvanja i integriranog ekonomskog razvoja i puno možemo naučiti na e, primjeru Nacionalnog parka Virunga u tom smislu. Također, krčenje šuma se ne događa u zrakopraznom prostoru, Europska unija ima zakonodavstvo koje nas može nadahnuti i potaknuti pripremu zakonodavstva u, za područje šuma. Dakle, tu go, zapravo tu mislim na zakonodavstvo o ilegalnom ribolovu, o konfliktnim mineralima. Privatni sektor i ulagači mogu igrati ključnu ulogu u održivom upravljanju šumama, međutim prvo nam je potrebno dobro zakonodavstvo i upravo je e, se o tome govorilo i u okviru odbora INTA, dakle potrebno nam je dobro zakonodavstvo o postupanju s dužnom pažnjom i drago mi je što će Europska komisija napokon predložiti procjenu učinka takvog zakonodavstva, ta procjena učinka bi se trebala provesti e, sljedećeg proljeća. I zaključno, smatram da trebamo pobliše proučiti mogućnost uvođenja oznaka za proizvode, jer i partnerske zemlje i EU koriste jako puno resursa kako bi uspostavile sustav e, kojim se provjerava kvaliteta drvne građe i na taj način se potrošačima omogućuje da točno znaju od kuda dolazi drvna građa koju su kupili. I nadamo se da ćemo takve sustave imati u Indoneziji i u Gani. Nadam se dakle da ćemo se pozabaviti uspješno glavnim aspektima transparentnog i odgovornog upravljanja šumama i da ćemo zajedničkim snagama potaknuti komisiju da obavi posao koji se od njih očekuje. Hvala. Hvala Hajdi. Dakle, imamo sada e, govornike koji su se javili za riječ. Izvolite. Hvala. Za početak želim zahvaliti izvjestiteljici na izvrsno obavljenom poslu jer kao što ste rekli nije lako e, uklopiti, okupiti sve te zajedničke za, zakonodavstva i rad na konfliktnim mineralima je tu koristan jer je potrebno e, se pobrinuti da povežemo sve lance opskrbe. U prošlosti se dosta pokušavalo to riješiti i lanc, opskrbni lanci su uzrokovali dosta problema jer ih se nije povezalo. I ovo izvješće u smislu drvne građe će, ja mislim, riješiti taj problem. Također želim zahvaliti kolegama iz odbora koji su dali niz dobrih preporuka i radili na izvješću. Mislim da će se klubovi zastupnika složiti oko puno pitanja jer nedavno e, smo shvatili koliko je važno dobro upravljanje šumama, i kako bi se zapravo spriječilo ove najgore učinke klimatskih promjena, a to uključuje i da se osiguraju prava e, autohtonih zajednica u smislu njihovih prava na zemljište. Dakle, ako želimo, mi želimo ispuniti svoje obveze u okviru Pariškog e, sporazuma, ali naravno imamo i određene potrebe za drvnom građom. Međutim, postupanje s dužnom pažnjom u e, lancima opskrbe mora postati e, preduvjet. Dakle, postoje programi, postoje sporazumi koji su ostvarili dobre rezultate u nekim zemljama, ali mislim da trebamo biti ambiciozni i također trebamo osigurati prava na zemljištu na zemljište autohtonim zajednicama. I na kraju moramo pogledati i vlastita gospodarstva i vidjeti što je, kako naša potrošnja utječe na situaciju. Trebamo ponovno uporabiti drvo i smanjiti svoju ovisnost o proizvodima koji dolaze iz područja gdje se krče šume i tu će certifikacija biti ključna. E, 350 milijuna hektara e, zemlje bi trebalo obnoviti od 2030. I Dakle, trebamo se prvo pozabaviti nezakonitom trgovinom drvnim proizvodima. To je prvi korak. Hvala vam na vašem e, naloženom trudu i mislim da među klubovima zastupnika ćemo uspjeti postići konsenzus. Hvala. Hvala predsjedateljice. Želim zahvaliti Heidi Hajde tuli na izvrsnom izvješću, ali vi ste, dakle, spomenuli ste e, bon, kačenje šuma. Znamo li koliko hektara, na koliko hektara se ponovno posadilo drveće? Govorimo o kačenju šuma, ali moramo staviti veći naglasak na obnavljanju šumskog fonda na ponovnoj nasadnji i zanima me koliko hektara se svake godine obnovi globalno dakle koliko hektara se ponovno sadi mlada šuma. Mislim da bi bilo dobro provjeriti e, i kod predstavnika komisije znaju li oni taj podatak, jer ja iskreno nemam taj podatak, ali u ovom trenutku smatram vjerojatno je da krčenje šuma je trend, ali ponovna sadnja, sadnja mlade šume je e, važna jer se time borimo protiv klimatskih promjena, protiv gubitka bioraznolikosti i na taj način možemo stvoriti način na koji će ljudi preživjeti jer se mogu posaditi i e, dreveće drveće koje će se moći iskoristiti za prehranu. Dakle, sada ćemo dati riječ komisiji. Izvolite. Hvala predsjedateljice. Za početak želim zahvaliti zastupnici Hautali na izvješću. Mislimo da je vaša inicijativa iznimno važna i cijenimo sve što ste uvrstili u svoje izvješće. Spomenuli ste akcijski plan i drago nam je što ste prepoznali rad koji se obavlja, ali također taj akcijski plan nažalost ne može riješiti sva pitanja jer krčenje šuma se nastavlja, što znači da se moramo pozabaviti tim pitanjem. Kao što ste rekli, riječ je o doista kompleksnom pitanju sa dalekosežnim posljedicama, trebamo ga pomno razmotriti i zato cijenimo što ste nas pozvali da, da provedemo procjenu učinka jer je to važno za ovaj dosje i također je važno održati e, sveobuhvatno savjetovanje s dionicima. Što se tiče naše glavne uprave, mi ćemo se potruditi da i dalje radimo na tome i da održimo barem neko preliminarno savjetovanje. Mislimo da bi to bilo korisno, bilo bi korisno za naš rad. Kao što smo već prethodno rekli, ima nešto što bismo voljeli izbjeći, jer mi, dakle, a, bavimo se dakle i ovim pitanjem, ali i drugim ekosustavima. Sadnja nove, novih šuma, mladih šuma je važna, oko milijun hektara godišnje je upravo posvećeno tome, uglavnom, uglavnom u Latinskoj Americi, a ne diljem svijeta i to je nešto s čime se trebamo pozabaviti. Zatim je tu aforestacija, to bi moglo utjecati na predijske ekosustave i ne želimo da do toga dođe. Zatim što se tiče radnih mjesta. Ne želimo imati e, brendove na našem tržištu koji nisu dobri jer imamo i poljoprivredu koja siromašne poljoprivrednike u drugim regijama u Africi, na primjer, čini još siromašnijima. Dakle, moramo biti oprezni kada je riječ o E, razvojnoj suradnji kako ćemo točno se pozabaviti ovim pitanjem. Kao i vi, smatramo da e, ovo pitanje nije samo za vanjske partnere, već i pitanje za nas, za našu potražnju. Dakle, treba nastaviti konzultacije koje su počele interno sa svim drugim odjelima u Europskoj komisiji koji su nadležni ne samo glavna uprava za okoliš, već i za poljoprivredu, za trgovinu i druge glavne uprave koje nam mogu pružiti alate zahvaljujući kojima ćemo na primjeren i održiv način moći riješiti ovaj problem krčenja šuma. Ovo pokazuje da je koncept političke koherentnosti iznimno važan za ovakvu vrstu dosijeja jer ćemo jedino na taj način e, ostvariti uspjeh. Kada smo razvijali, kada smo radili na uredbi koja je e, sam temelj, prvo smo proveli analizu pravila i propisa koji postoje u državama članicama jer smo htjeli vidjeti postoje li na nacionalnoj razini pravila i propisi kojima se spriječava ulazak nezakonite drvne građe na naše tržište. I otkrili smo da samo Francuska ima zakonodavstvo koje omogućuje kazneni progon onih koji e, se bave nezakonitom trgovinom drvne građe. Trebali bismo dakle istu stvar napraviti, analizirati sva pravila i propise koje bismo htjeli uspostaviti, a koji se odnose na robu koje uzrokuje krčenje šuma. Jer ne govorimo o dakle, takvoj aktivnosti koja je sama sebi svrha, već se mijenja samo zemljište jer se uzgajaju e, razna poljoprivredna, razne poljoprivredne kulture. To je dakle puno kompleksnije pitanje od onoga kojima se bavimo s ovim akcijskim planom. I naravno želimo obuhvatiti nekoliko različitih područja, želimo ostvariti suradnju s privatnim sektorom, što znači da treba pogledati plan za vanjska ulaganja i njegove različite stupove i vidjeti kako dakle možemo podržati e, održiviji privatni sektor u partnerskim zemljama jer će on izvoziti u Europsku uniju. Također trebamo kontaktirati i druge partnere jer dolazi do promjene u potražnji. Europa nije jedina jedini potrošač, tu su Kina, Indija i druga tržišta, jer s njima komuniciramo i u sklopu ove akcijs, ovog akcijskog plana, imamo strukturirani dijalog s Kinom, a Kina je, u Kini postoji ogromna potražnja za drvnom građom. Dakle, imamo i mali program u, u 2018. Međutim, to je jedna mala inicijativa i treba s njom nastaviti. Što se tiče VPA i Hondurasa, po prvi puta, prvi put smo uveli e, prethodni informirani pristanak i moramo prvo vidjeti može li se taj alat koristiti i za autohtone zajednice kako bi one bile e, uključene, informirane i mogle dati svoj pristanak. Dakle, ovo su tek neki preliminarni komentari s moje strane. Hvala. Hvala na tim informacijama. Sada ponovno dajem riječ Heidi. Želite li nešto dodati? Vidim da je ovo prilika da pripremimo snažno izvješće. Imamo kolege iz odbora INTA, ENVI, koji će dati svoj prilog i ovo će doista, ja mislim, imati svoju ulogu i u stvarnom svijetu. I kao što sam rekla, izvješće dolazi u pravom trenutku. Ovo su izuzetno delikatna pitanja. Sigurno ste svjesni da zemlje koje proizvode palmino ulje su iznimno ljute zbog stajališta Europskog parlamenta o direktivi za obnovljive izvore energije koja prolazi kroz trialoge i čini mi se da se često održavaju sastanci sa predstavnicima Indonezije jer i oni čini se imaju pravo glasa u trialogu, da budem iskrena. Sigurna sam da je moguće iznaći rješenje tijekom trijaloga koje neće biti protivno e, pravilima Svjetske trgovinske organizacije, ali istovremeno moramo e, shvatiti da ako želimo poticati i dati podršku biogorivima u sklopu našeg programa za obnovljive izvore energije, onda imamo pravo zahtijevati da i e, porijeklo proizvoda također bude u, bude u skladu sa načelom održivosti. Ovo bi moglo dovesti do određenih spoznaja. Europske zemlje, zemlje potrošačice, imaju veliku e, potrebu za e, drvnim proizvodima koji su održivi. I zemlje proizvođačice moraju znati da mogu koristiti naše instrumente Drago mi je jer je uredba pa u drvnim proizvodima i već promijenila situacija na situaciju na terenu i to je doista važno jer eh, utječe i na globalnu klimatsku politiku. Hvala. U redu, hvala vam Heidi. Rok za podnošenje amandmana jest 15. svibnja do 12 sati, dakle do podne. Ako želite poslati snažu poruku, dakle amandmani trebaju biti relevantni kako bismo očuvali poruku u izvješću, a ne imali stotine amandmani, amandmana, jer će se onda poruka izgubiti. Ali to je sve zbog web stranica koje prate koliko zastupnici podnose amandmana, jer velik broj amandmana ne jamči dobar rezultat. Heidi nam je rekla da trebamo vidjeti, e, imati na umu i kako će, kakav će učinak ovo imati na terenu. Dakle, molim vas da amandmani budu koncizni, precizni i klubovi zastupnika e, to trebaju koordinirati. Dakle, rok za podnošenje amandmana je 15. svibnja u podne, a glasuje se 25. lipnja. Hvala kolege. Sada prelazimo na točku na dnevnom redu 23. Dakle, to su e, vrijeme za pitanja. Tom točkom ćemo se baviti prije točke 21. Imamo dva pitanja. Prvo pitanje je pitanje pitanje Enrique Saloma a, dolazi u pravom trenutku. Ovdje je riječ o konferenciji o Siriji koja bi se trebala odviti ovdje u Briselu, odnosno danas i sutra preciznije ovdje u Briselu. Neću sada čitati pitanje ali Enrike daćemo i vama riječ nakon što čujete odgovor komisije. Postavlja se pitanje, preuzete su obveze, a samo 53% tog novca je e, doista i e, stavljeno na raspolaganje pa zastupnik postavlja pitanje o kojim točnim iznosima je riječ, koliko je obećano, koliko je isplaćeno i što možemo očekivati u budućnosti. Ne znam tko je od komisije ovdje kako bi odgovorio na ovo pitanje. Od tko bi trebao biti ovdje, netko iz komisije ili službe za vanjsko djelovanje. Ja moram reći da to nisam ja, žao mi je. Hvala vam lijepa. Evo, ja sam iz e, službe za vanjsko djelovanje. Koordinirali smo se sa glavnom upravom Devko. E, oni će biti ovdje za 5 do 10 minuta. Ispričavam se zbog toga ja bih samo predstavnicima komisije rekla da je sve u našem dnevnom redu uh, uvijek podložno izmjenama. Dakle, ne možemo reći ljudima da dođu u 7 uh, ili u 17.25 točno uh, ovdje. Ima li ovdje netko tko nam može odgovoriti na moje pitanje iz glavne uprave DEVKO? A, upravo ste došli. Vi ste iz glavne uprave EKO. Oprostite, imamo li predstavnika glavne uprave DEVKO tko bi odgovorio na moje pitanje? Evo, ja ću sada isključiti mikrofon, molim vas samo da saznate tko je ovdje e, u svezi sa kojim pitanjem. So Enrique, we're to wait for you. Enrique, pričekat ćemo da dobijemo odgovor na vaše pitanje, a znam da imamo još jedno pitanje vezano uz konferenciju o Siriji, pa bih htjela da imamo odgovarajuće ljude ovdje kako bi čuli i to pitanje odgovorili na njega. Dakle, drugo pitanje u ime našeg odbora postavila sam ja osobno, evo o čemu se radi. Radi se o rabljenoj odjeći kao što sam već objasnila kolegama u e, čitavom nizu država članica istočnoafričke zajednice htjeli su postupno zaustaviti uvoz rabljene odjeće jer ona negativno utječe na njihovu tekstilnu industriju. U odgovoru na to SAD je zaprijetio da će im spriječiti pristup njihovom tržištu u sklopu njihovog zakona koji se krije pod kraticom AGOA, a riječ je o zakonu o afričkom rastu i izgledima. E, dakle, i međutim, oni e, nisu to učinili E, dakle kako ne bi došlo do, do povlačenja obustavljanja primjene tog zakona e, niti jedna zemlja iz istočnoafričke zajednice na kraju nije donijela najavljene mjere osim Ruande i u odnosu na Ruandu Amerika doista jest suspendirala primjenu tog zakona ono što mene zanima je općenito e, pitanje rabljene odjeće, na koji način Europska unija uređuje pitanje tržišta rabljene odjeća, jesmo li svjesni uopće na učinak izvoza naše rabljene odjeće na tekstilnu industriju u e, državama u razvoju, jer upravo tekstilna industrija obično predstavlja početak industrializacije u nekim državama u razvoju. Dakle, pitam se samo koje zemlje samo formalno podupiru razvoj zemalja u razvoju, a s druge strane podjarmljuju njihov razvoj time što izvoze rabljenu odjeću. Oprostite, nemam vaša imena, ali pretpostavljam ste vi iz glavne uprave eh, za trgovinu Digitrade. Tako je, ispričavam se e, što sam vam se krivo obratio na početku, moje ime je Tamos Ranos, ja e, se bavim e, upravo istočnoafričkom zajednicom u glavnoj upravi Trade. Situacija je dosta jednostavna. Od 2016. godine ono što poduzimaju eh, SAD, a nisu se pritome s nama konzultirale, eh, dakle one su ostvarile svoju prijetnju da će suspendirati primjenu ovoga zakona. 23. ožujka SAD su obavijestile vladu Ruande o svojoj namjeri e, da obustave primjenu AGOE i to vezano uz sve proizvode e, na koje se AGOA primjenjuje, a koji dolaze iz Ruande i to unutar E, razdoblja od 60 dana, odnosno nakon isteka roka od 60 dana, ako Ruanda ne povuče poteze kojima bi povukla svoju prethodnu odluku. Mi za sada još ne znamo što će s time biti, hoće li do toga doći, e, ali u svakom slučaju ovdje je riječ samo o određenoj vrsti proizvoda E, dakle, riječ je samo o odjevnim proizvodima koji čine e, doista maleni dio ukupnog izvoza e, Ruande u SAD. To nije više od 5% njihovog ukupnog izvoza u SAD. Evo, dobio sam podatke iz naše delegacije riječ je o vrijednosti izvoza od 1,5 E, milijuna dolara u 2017. godini od ukupnog izvoza iz Ruande u SAD e, u vrijednosti od 32,9 milijuna dolara. Kada je riječ o učinku takvih mjera, dakle o našoj procjeni učinka takvih mjera. Iskreno moram e, reći da mi nismo e, dodatno razmotrili to pitanje s obzirom da ove mjere još nisu niti određene. No, e, istraživanja koja nam jesu na raspolaganju kažu da vlada Ruande vjeruje e, kako bi e, u slučaju ove zabrane moglo doći do gašenja 25.000 tisuća radnih mjesta. Mi se međutim bojimo da je riječ o učinku na mnogo veći broj ljudi, dakle obitelji e, ljudi koji su zaposleni u tekstilnoj industriji. Naravno tu sada treba uzeti u obzir istraživanja iz prošle godine koje smo napravili i koji kažu da e, bi države za zajednice istočnoafričkih e, zemalja mogle e, koristi imati i od rabljene odjeći, a i od primjene zakona AGOA, budući da ciljevi e, tih dvaju sektora nisu jednaki. Kada govorimo o tri zemlje, a to su Kenija, e, Tanzanija, dakle koje također su najavile da bi mogle postupno zabraniti ti e, uvoz rabljene odjeće. One su međutim u međuvremenu odustale od toga što pokazuje da su na neki način uravnotežili e, sve argumente za i protiv uvođenja takve mjere. Da, kažete da su uravnotežili svoje stajalište, ali možda se jednostavno i boje učinka toga da izgube pristup američkom tržištu pretpostavljam da su procjenu učinka napravili i prije nego što su razmotrili uvođenje te mjere o postupnoj zabrani uvoza rabljene odjeće. Dakle, uvijek postoje dvije strane novčića. Prije nekoliko godina razgovarali smo o uvozu subvencionirane hrane. Ja sam bila u Gani prije e, dosta godina i zbog jeftinije uvozne riže iz SAD-a sva domaća proizvodnja riže e, u Gani je nestala. E, I u reklamnim kampanjama govorilo se kako je američka riža bolja za zdravlje od lokalno uzgojene riže. Dakle, pitam se je li to razlog, dakle, ako imamo višak rabljene odjeće. Naime, posljedica jeftine odjeće na našem kontinentu jest da imamo goleme viškove rabljene odjeće koju moramo nekamo poslati. Šaljemo ju države u razvoju, mnogi tu odjeću u našim zemljama daju uh, humanitarnim organizacijama, a nitko ne razmišlja o posljedicama e, toga. Dakle, da li se vi u glavnoj upravi trade ne bavite pitanjem utjecaja na razvoj, bavite se samo trgovinskim pitanjima? Pa da, ovo što vas brine potpuno je logično. Kad uzmete u obzir specifični sektor rabljene odjeće, Znamo da se takva odjeća uvozi po veoma niskim cijenama, gotovo besplatno, plaća se samo trošak prijevoza jer je riječ o donacijama koju, e, koje daju građani. To onda daje mogućnost siromašnom stanovništvu koje tvori veliki postotak u stanovništvu tih zemalja, gotovo 40% u zemljama e, istočne Afrike, koji naravno onda mogu imati koristi od tako jeftine odjeće koju si inače ne bi mogli priuštiti čak ni kada je riječ o uvozu iz Kine a kineska odjeća masivno se izvozi upravo u taj dio svijeta i tvori ondje velik dio uvezenog tekstila i uvezene odjeće. Dakle, važno je uspostaviti ravnotežu. S jedne strane, koliko mi znamo, stanovništvo država e, u zajednici istočnoafričkih e, država ima koristi od toga, a samim time lokalna industrija mora postati konkurentnija, osobito kako bi mogla izvoziti na tržište Europske unije, SAD-a i tako dalje, što je dobro za lokalnu industriju, ali i za stanovništvo koje je bogatije. Ja sam se bavila tim pitanjem. Ljudi koji izvoze rabljenu odjeću e, nisu humanitarne organizacije. To su ljudi koji na tome zarađuju, koji lobiraju u američkoj vladi kako bi se evo suspendirala primjena tog zakona, a goje Dakle, budući da nas brinu razvojni aspekti i mi smatramo da biste ste se trebali pozabaviti i time. Dakle, nis, nije tu riječ samo o trgovinskim transakcijama, riječ je o utjecaju na razvoj. Države Istočne Afrike smatrale su da je to dovoljno velik problem da zabrane uvoz rabljene odjeće, ali evo na kraju su od toga odustale zbog najavljenih protumjera. Imamo li predstavnike glavne uprave EKO? Ovdje ste, hvala. Dakle, imamo pitanje vezano uz konferenciju o Siriji, vezano uz obveze koje su države e, preuzele u smislu financijske pomoći, je li doista dano na raspolaganje onoliko koliko je obećano za 2017. i tako dalje, molim vas da se predstavite. Moje ime je Martina Kilarducci, ja se unutar glavne uprave EKO bavim pitanjem Sirije, ispričavam se što sam zakasnila, nastojat ću odgovoriti na ovo pitanje. E, kada je riječ o financijskim sredstvima koja su dali UN i države članice UN-a na konferenciji u Briselu, to je konferencija koja je održana 4. i 5. travnja prošle godine, vlade zemalja koje ugošćuju izbjeglice potvrdile su svoju predanost e, da nastave e, ugošćavati izbjeglice e, što se tiče Europske unije, ona je za 2017. godinu izdvojila 1,27 milijuna eura, a 42 milijuna eura ukupan je doprinos koji daju države, e, e, koji daju institucije Europske unije dok je iznos 4,5 milijarde eura ukupni iznos e, koji e, su se obvezale dati institucije Europske unije i države članice Europske unije. Ako vas zanima više pojedinosti, izvješće je nedavno objavljeno i nalazi se na mrežnoj stranici vijeća, te ga ondje možete E, vidjeti. Nadam se da sam odgovorila na vaše prvo pitanje. Mogu e, to pitati i kolegu koji je postavio pitanje gospodina Enrique Guerrero Saloma. Prije svega hvala vam lijepa na informacijama koje ste nam upravo podastrili. Mislim da je dobro da je doprinos Europske unije veći od 100% iznosa onoga što je Europska unija obećala dati na konferenciji Brisel 1. To je svakako pohvalno i pozitivno i to je nešto što svi moramo znati. Međutim, problem nedostatnih sredstava e, u Siriji i dalje postoji neovisno o financijskom e, doprinosu Europske unije. Jučer smo ovdje imali državnog podtajnika koji nam je objasnio da je u ovom trenutku još uvijek potrebno oko 8 milijardi dolara kako bi se pokrile potrebe susjednih zemalja Jordana, Turske, Libanona e, i to potrebe nastale zbog krize u Siriji. Još dvije stvari, ako mi dopustite, htio bih reći. Želim izraziti svoje zadovoljstvo što smo ispunili obvezu koju smo preuzeli, što smo izdvojili i više nego što smo obećali prošle godine, a kao drugo želim naglasiti da i dalje e, su sredstva nedostatna. Ako dopustite, htio bih e, nešto reći u svezi Europske komisije. Nastojat ću biti što pozitivniji mogu. Ja sam možda jedan od zastupnika u ovome odboru koji je najpozitivniji u odnosu na komisiju. Mi u parlamentu doista ne volimo kad nam se kaže da pogledamo nešto na web stranici. Mi smo parlament, mi smo oni koji imaju pravo nadzora nad radom komisije. Mi predstavljamo europske građane i imamo pravo nadzora nad onime što radi komisija koja je izvršno tijelo Europske unije. Komisija nam nije dala mnogo podataka i ne sviđa mi se kad mi se kaže da ako želim više informacija trebam ih potražiti na mrežnoj stranici. Mislim da kad to kažem govorim u ime svih e, članova odbora DEVE. U budućnosti bi možda bilo dobro da donesete podatke kako bi ih ljudi odmah mogli vidjeti. Korisno je kada ih možemo vidjeti mi komisiji možemo pomoći, možemo pritisnuti naše vlade ako one nisu izdvojile dostatna sredstva. Ja imam jedno dodatno pitanje. Norbert i ja smo se upravo susreli sa ljudima koji se bave obrazovanjem izbjegličke djece. Oni su danas ovdje kako bi lobirali jer 2016. godine, a i 17. na konferencijama o Siriji rečeno je da da će sva izbjeglička djeca u Turskoj, e, Libanonu i Jordanu imati pristup obrazovanju. To se dakako nije dogodilo, ne znam točan broj, ali mislim da je riječ o 750 tisuća djece koja još uvijek nemaju nikakvo obrazovanje. Dakle, jedna stvar su iznosi koji su obećani i dani, ali ja sam mislila da će unutar tih iznosa biti odvojena sredstva za obrazovanje. Dakle, znamo li mi unutar tog novca koliko se izdvaja za stvarne potrebe u Siriji? Vidjela sam isječke e, sa konferencije u Londonu 2016. tadašnji premijer Cameron prije katastrofe sa Brexitom rekao je E, da će e, ti ciljevi vezani uz obrazovanje biti ispunjeni do rujna, e, a evo još uvijek nismo to uspjeli napraviti, pa me zato zanima kad imamo određeni iznos, znamo li za što se ta sredstva izdvajaju. Hvala vam lijepa. Evo pokušat ću odgovoriti na prvo pitanje vezano uz to jesmo li svjesni da sredstva još uvijek nedostaju unatoč e, pozitivnim podacima koje sam vam upravo dala. Komisija je uvelike toga svjesna i komisija nastoji prikupiti dodatna sredstva između ostaloga i od donatora predviđeno je da će dan nakon ove konferencije se susresti donatori i mi sa njima kako bismo upravo o tome razgovarali. Što se tiče e, moje opaske da su podaci na mrežnoj e, stranici, to sam svakako zabilježila, zapamtila, prenijet tu poruku. A što se tiče obrazovanja, Obrazovanje je i dalje ključni sektor kada je riječ o intervenciji Europske unije u toj regiji i u Siriji zajedno s sa zaštitom i pružanjem e, smještaja za izbjeglice. Mi imamo plan za humanitarnu pomoć i unutar toga sredstva se raspoređuju za pojedine sektore i pojedine partnere. Na temelju potreba koje naši partneri iznose na temelju njihove procjene, mi možemo pratiti na koji se način novac troši u svakom zasebnom sektoru, i po brojnim drugim kriterijima. E, obrazovanje je i dalje jedan od prioriteta naše glavne uprave. Imamo nekoliko partnera koji provode obrazovne programe. To obrazovanje može biti formalno i neformalno, e, a provodi se diljem regije ali nemamo neki postotak novca koji se izdvaja za obrazovanje. Dakle, ne znamo od ovog iznosa taj postotak ide na obrazovanje. E, ne, e, dakle kada neko izdvaja sredstva može izdvojiti za pojedinu zemlju, ali ne za pojedini sektor. U redu, Enrike, imate li još nešto? Ne, hvala vam lijepa. Poštovani kolege, naša sljedeća točka dnevnog reda je točka broj 22 koja govori o Europskom kom planu za vanjska ulaganja, no to e, trebamo e, odraditi zajedno sa članovima odbora za proračune, a oni mogu doći tek u 5.45. Zatim imamo točku razno, ja nemam ništa po točkom razno, mogu vam odmah reći kada je naš sljedeći sastanak, 16. svibnja od 9 do 12.30 i poslje podne. Predlažem onda da sad napravimo stanku do 17.45, 17.35. Za 10 minuta doći će članovi odbora za proračune. Predsjedateljice, ispričavam se, mi smo za, uložili i usmeno pitanje, ako ovdje nije nitko tko bi odgovorio na njega, neću ga niti postaviti. O čemu se radilo? Radilo se o tome da se putem ODA financiraju dvije e, dva, dva glavna instrumenta. Ja sam od tajništva shvatila da će to biti danas postavljeno, ali pretpostavljam da to znači da bi ovdje trebao biti netko tko će na to odgovoriti. Žao mi je, ja sam vidjela da ste došli i baš sam se pitala kako to da ste došli na ovaj dio kada imamo pitanja i odgovore, no na dnevnom redu su bila samo dva pitanja. Možda je riječ o previdu, imali smo mnogo problema sa glasovanjem jutros, mnogi koji se bave time bave se i pitanjima. Dobro, vaše pitanje biti će prvo pitanje na sljedećem sastanku. Možemo li ga zadržati za sljedeći sastanak? U redu. Pričekat ćemo sada 10 minuta da dođu kolege iz odbora za proračun.